Prije nego što otvorimo sjedanje ili nastavimo sa zasnjedanjem, želio bih ponoviti da smo prošli tjedan opet diljem svijeta bili suočeni sa strašnim terorističkim napadima. Takozvana islamska država e, je rekla da je ona to počinjela dakle, u Turskoj, Jemenu, Bangladešu i u Iraku. Unutar nekoliko dana je na tim mjestima više od 300 ljudi e, poginula, više od 500 njih je povrijeđeno, muškarci, žene. E, na nekim mjestima veliki broj djece, vojnici, civili, ljudi različitog porijekla, različite vjeroispovijesti i nacionalnosti. Taj međunarodni terorizam unutar te skupine je nešto što ne čini nikakvu razliku. Potpuno su slijepi, sve napadaju. Šejka Zida, premijer Bangladeša, je kratko nakon napada rekao e, ovaj teror ne postoje nikakve granice niti poznaje bilo kakvu e, religiju. Mi uistinu osuđujemo e, na najoštriji mogući način te napade ispunjene mržnjom i mi mislimo da se svi nalazimo pod jednom zajedničkom prijetnjom jednu prijetnju koju moramo moći potisnuti svakako i kroz e, naše zajedničke vrijednosti. Uistinu se moramo moći suprotstaviti takvom monstruoznom nasilju. Ovakvu ideologiju možemo samo poraziti kroz e, jednu zajedničku globalnu strategiju. Svi zajedno smo u žalosti i želim članovima obitelji, e, poznanicima tih žrtava i svim pripadnicama njihovih nacija u ime našeg parlamenta izraziti naše najdublje saučešće i ova minuta šutnje koju smo upravo imali je isto nešto što je izraz našeg žaljenja za tim žrtvama. kada govorimo o zapisnog sa 22.6. i devetšest 9.6. i izvanredne sjednice 28.6. Eh, je pred vama. Da li eh, netko ima nešto protiv tog zapisnika? Onda je usvojen.